odluci o, e, o paketu mjera za jedinstveno digitalno tržište. Pričekajmo trenutak. Hvala vam. Krećemo sa govorom povjerenika Ansipa. Izvolite gospodine, imate riječ. Uvaženi predsjedavajući, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Danas je Europska komisija učinila veliki korak prema jedinstvenom digitalnom tržištu za Europu i donijela je dva nova paketa mjera. Prvi će potaknuti prekograničnu online trgovinu diljem Europe, ukloniti prepreke, povećati povjerenje potrošača i stati na kraj svim oblicima diskriminacije. Drugi paket će odgovoriti e, na potrebe nove digitalne stvarnosti, nudi novu suvremenu politiku za e, pravila emitiranja. jedan i drugi paket odražavaju predanost koji je komisija predstavila u strategiji za jedinstveno digitalno tržište koji sam e, prije godinu dana predstavio u ovom domu u Strasburu. I jedan i drugi paket su ključni za dobro funkcioniranje e, digitalnog tržišta u svim zemljama Europske unije. Dopustite mi da krenem e, sa paketom o e-trgovini. Želimo otvoriti elektroničku trgovinu i to tržište kako bi ono postalo doista pan-europsko i kako bi imalo poštene uvjete i za potrošače i za tvrtke diljem Europske unije. Sve više proizvoda i usluga se trguje preko interneta, prekogranične Prekogranična e-trgovina raste ipak vrlo sporo i to bi se trebalo promijeniti. Potrošači i tvrtke zaslužuju bolje. Ne možemo ih ograničiti na njihova domaća tržišta. Moraju moći iskoristiti sve mogućnosti koje im nudi europsko digitalno tržište u ovom digitalnom dobu. Naš paket želi riješiti tri glavna, želi riješiti probleme u tri glavna područja. Kao prvo spriječit će diskriminaciju online i offline. U pravom e, jedinstvenom tržištu vas se ne bi trebalo diskriminirati na temelju vaše nacionalnosti, mjesta prebivališta ili mjesta poslovnog nastana. Znači da će tvrtke moći poslovati ili slati posiljke u svaku zemlju u svakoj zemlji Europske unije. No, ako posjetitelj posjeti njihovu web stranicu, prema njima se treba postupati kao da su lokalci, a ne prema njima postupati drugačije. To naravno ne uključuje i obvezu za dostavu pošaljku tvrtke se neće, e, od tvrtki se neće tražiti da se pošiljke dostavljaju u druge zemlje. Na ovaj način ćemo povećati transparentnost e, cijena dostava te bolje nadzirati e, usluge prekograničnih graničnih dostava. Na ovaj način ćemo potrošačima pomoći da dobiju bolju cijenu, ali i širi izbor. To će pomoći malim e-trgovcima da dođu do novih e, potrošača. Stvorit će to nove poslove za e, tvrtke koje se bave dostavom. I nemamo nikakvu namjeru nametati jedinstvenu cijenu u cijeloj Europskoj uniji. Treća stvar. naš će paket povećati povjerenje potrošača u e-trgovinu tako što će se pojasniti e, priroda nepoštenih trgovačkih praksi te osnažiti zaštita prava potrošača u cijeloj Europskoj uniji. Isto tako osnažit će se e, suradnja između nacionalnih agencija za zaštitu potrošača. Cilj ovih mjera jest ukloniti glavne prepreke za e-trgovinu. Gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, Online platforme su nova stvarnost i moramo se mi u Europi na to prilagoditi i prihvatiti ih. U vrlo kratkom razdoblju online platforme su promijenile svo, našu svakodnevnicu kako putujemo, prodajemo i putujemo, kako učimo i kako se zabavljamo. Donose brojne koristi potrošačima, cijelom društvu, industriji, poslovnoj zajednici i malim i srednjim poduzećima. Glavno načelo i cilj jest stvoriti jednake uvjete za platforme kako bi se mogle razvijati i rasti u digitalnom e, jedinstvenom tržištu. No, to mora biti e, učinjeno na transparentan i pošten način, a to znači zajamčiti jednake uvjete za otvoreno i pošteno natjecanje. Svi koji sudjeluju na tržištu dakle na tradicionalnom tržištu i na online tržištu moraju poštivati ista pravila i nipošto e, ne voditi e, politike diskriminacije. Naša procjena pokazala da su platforme inovativne, da imaju pozitivan učinak na naše gospodarstvo te da povećavaju konkurentnost. To pokazuje da je Europska unija vrlo dobra u područjima poput e, ekonomije, financije te ekonomije dijeljenja. Ako platforme, ako se platforme žele razvijati, sve platforme i one europske trebaju pravno okruženje koje će im pružiti sigurnost. Zbog toga smo mi u našoj komunikaciji bili vrlo jasno nećemo donositi nove e, horizontalne uredbe kojima će se regulirati platforme nećemo mijenjati sadašnji okvir za e-trgovinu no naravno platforme kao i svi pružatelji e, internetskih usluga i svi e, posrednici moraju poštivati propise Europske unije i temeljna prava. Isto tako moraju biti odgovorni kad je riječ o sadržaju i aktivnosti moraju biti potpuno transparentne. To su e, vrlo važna načela. Zbog toga smo se odlučili na pristup koji se temelji na rješavanju problema. To znači da ako primijetimo da se pojavi nekakav problem sa platformama, a u vezi sa autorskim pravima, da ćemo to rješavati putem naših propisa o autorskim pravima. A ako postoji problem sa telekomunikacijama, to ćemo riješiti kroz paket o telekomunikacijama. Prvi koraci su već poduzeti i to danas kroz naš prijedlog o direktivi o audiovizualnim medijskim uslugama. U toj direktivi e, se spominju i e, online platforme. Načela koja sam spomenuo se primjenjuju na emitiranje, jer je tu sve više online platformi i pružatelja video mijenilo naše navike i ponašanje e, korisnika. Današnja pravila se također moraju promijeniti ako se žele prilagoditi novoj e, stvarnosti i moramo e, naravno osigurati da svi posluju po istim pravilima. Budući da je to do sada dobro funkcioniralo, ja smatram da nema potrebe da mijenjamo načelo o zemlji porijekla pružatelji usluga će i dalje biti e, podložni e, poštivati pravila zemlje u kojoj, su, u kojoj imaju e, poslovni nastan. Na taj ćemo način osigurati više fleksibilnosti za pravila o oglašavanju i na taj ćemo način potaknuti kreativnost u Europi. Sve će to osnažiti zaštitu maloljetnika koji posjećuju online stranice kako bi pristupili različitom sadržaju. Veselim se suradnji sa Europskim parlamentom i nadam se da ćemo zajedno ova dva važna paketa prijedloga pretvoriti u stvarnost. Ovi su paketi ključni za izgradnju jedinstvenog e, digitalnog tržišta koje Europska, Europa treba. Tržište na kojem će e, svi evropljani e, biti u dobitku. Hvala vam povjereniče, a sada prelazimo na predstavnike političkih e, klubova. U ime e, europskih pučana riječ ima gospodin Švab. Gospodine povjereniče, kolegice i kolege, e, u ime EPP-a čestitam vam na ovom paketu. Mi vjerujemo da Europska komisija, barem sa našeg stajališta, učinila upravo one korake koje se sad moraju učiniti e, a pritom e, je bila dovoljno oprezna u onim područjima gdje još e, trebamo dodatna istraživanja. Prvi prijedlog, dakle prijedlog u vezi sa geografskom, geografskom blokadom, to je dakle jedna nova niša gdje naši potrošači e, su oštećeni time, na primjeru Disneylanda u Pariza se to dobro vidi. E, dakle, doista ste tu e, učinili pravo stvar. Naravno da ćemo se morati još razgovarati o tome i kritički E, na kritički način, ali mi želimo da svi evropljani i evropljanke na kraju profitiraju od ovog paketa. Gospodine povjereniče, također ste rekli da e, ste e, se odlučili protiv jednog horizontalno, jedne horizontalne horizontalnog rješenja, međutim po našem mišljenju u području mreža i E, sigurnosti, već ste e, najavili daljnje korake i to e, po sektorima. Mi smatramo da je to dobro jer jedna, jedno pravedno tržišno natjecanje unutar Europe i sa konkurencijom izvan Europe je doista neophodno. E, e, evropsko tržište od 500 milijuna stanovnika to traži i od toga će svi imati koristi. Hvala lijepa. Hvala vam. A sada u ime socijalista i demokrata riječ ima gospođa Gebhardt. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, hvala gospodine povjereniče Ansip, hvala što ste nam prezentirali ovaj paket mjera koje je komisija donijela. Dugo je trajalo, ali evo na kraju to imamo i na tome vam čestitam. E, parlament od 2011. radi na tome da se to konačno e, usvoji. U analognom svijetu bilo bi nezamislivo da kupac bude odbijen u jednom dućanu samo zato što živi u jednoj drugoj državi, a upravo to je ono što nam se danas događa kad kupujemo u internetu i to je jedna od stvari e, koje želimo spriječiti i želimo spriječiti geografsko blokiranje, želimo da e, svi građani e, imaju jednake mogućnosti kupnje bez obzira gdje žive i bez obzira koju kreditnu karticu imaju. Također ste rekli da e, ne želite imati horizontalni pristup platformama i ja vam na tome čestitam Također u, već smo u našem izvješću od siječnja mi, dakle Europski parlament smo rekli da bi to bio krivi put jer platforme su toliko različito e, e, konstruirane da ne možemo imati jedno jedino rješenje za sve nego moramo imati e, pristup, pojedinačni pristup. Mislim da je to dakle dobar pristup i da možemo tako dalje što se, ono što, s čime se također trebamo pozabaviti i e, što je u ovom paketu i slučaj je e, veća transparentnost u kupovini na internetu kako e, građani ne bi snosili štetu zbog netransparentnih informacija ili skrivenih naknada i troškova ili zbog postupka narudžbe gdje onda e, poduzeće koje u internetu prodaje na kraju kaže da ne može e, poslati paket u e, tu i tu zemlju jer bi troškovi bili preveliki. I to je dakle sad sljedeća točka o kojoj želim nešto reći. Dostavu paketa moramo organizirati u Europi na takav način da ona ne smeta odvijanju trgovine u internetu. Hvala vama. Sada riječ ima gospodin Henkel konzervativaca i reformista. Gospodine povjereniče, ja cijeli život radim u ovoj branši i e, primijetio sam da e, Europa zaostaje u ovom području. E, što se tiče proizvođača kompjutera, mi tu nemamo E, što za pokazati, muzika svira u SAD-u i u Aziji. E, jedan od razloga za to je i činjenica da još uvijek nemamo jedinstveno digitalno tržište. To je sigurno jedan od najvažnijih projekata ove komisije. E, međutim, moj klub zastupnika je mišljenje da u ovom slučaju iako mi inače patimo od previše Europe da bi u ovom slučaju e, više Europe bilo dobro i zato podržavamo e, ovaj paket koji je komisija osvojila. Hvala vam, a sada e, riječ ima gospođa Čarancova u ime Liberala i Demokrata. Hvala vam gospodine predsjedavajući, hvala i vama podpredsjedniče što ste došli u parlament. No, iznad svega hvala vam što ste predložili ova dva nova paketa. Moram reći da e, lijepo radite, nadam se da ćete nastaviti na isti način i molim vas da nastavite e, prisiljavati i ostale institucije poput vijeća da doista učine nešto po tom pitanju. Objava ovih paketa je dobar znak i pokazuje da je komisija ozbiljna i da želi da Europa bude predvodnik u digitalnoj revoluciji. No gospodine potpredsjedniče moram vam reći e, da nisu svi prijedlozi baš dobri. Većina jest, ali nisu svi moj klub podržava ovaj prijedlog o digitalnom sadržaju, no pozivam vas da završite sa refitom što je prije moguće kako bismo mogli dovršiti sa oba ova e, fajla. Ovo je vrlo dobar prijedlog, no bojim se da se ovime pokušavaju uvesti ekstremni sustavi verifikacije samo kako bi potrošači mogli pogledati film. Liberali žele e, uravnotežen tekst, no za to nam je potrebna vaša potpora. Mi ćemo dati e, prijedlog o neopravdanom uskraćivanju pristupa na temelju lokacije ili geoblockinga i diskriminacije europskih građana. To u kombinaciji sa većom transparentnošću, sa boljom dostavom pošiljkom, e, tek ćemo se tako približiti jedinstvenom tržištu i e, osigurati jednaka prava za potrošače i tvrtke. No, potpredsjedniče, morat ćete nas više uvjeriti o komunikaciji o platformi te o daljnim aktivnostima. Definicija platformi je toliko širika, široka, tako da gotovo cijeli internet se može obuhvatiti tom definicijom. Bojim se da to ide u smjeru pretjerane e, regulacije, a to moramo svakako spriječiti. Hvala vam. U ime Ujedinjene e, ljevice riječ ima gospodin Denis de Jong. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Europska komisija želi donijeti dobra pravila za digitalni svijet. I to nije nelogično. No bojim se da se komisija nije posvetila pravom problemu. Komisija je priznala da je za mala i srednja poduzeća vrlo teško baviti se prekograničnom trgovinom i da zapravo mogu biti žrtve diskriminacije tražilica koje traže jako puno novaca da se ne osigura dodatna, dostatna sigurnost na platformi i da potrošači ne dobivaju e, potpuni pregled mogućnosti koje tržište nudi. Stoga komisija treba razmotriti i to područje Mislim da je ovim paketom propuštena ta prilika da se to učini. Europska komisija bi trebala e, pažljivo analizirati e, tu ulogu. još jedan primjer je problem s kojim se suočavaju potrošači, a to su e, cijene i prekogranična kupovina. cijene bi trebale biti jednake u svim zemljama Europske unije. No to nije tako i bojim se da e, oni koji nude usluge, svoje usluge diljem Europe nisu baš transparentni. Isto tako vidimo da online platforme nude različite e, karte po različitim cijenama i mislim da bi na to trebalo naći neki, e, neko rješenje. Hvala vam. A sada u ime zelenih riječ ima gospođa Reda. Hvala vam. Ovaj prijedlog o regulaciji geoblokinga smo jako dugo čekali i taj prijedlog je mogao biti stvarno dobar da ste bili malo ambiciozniji. E, postoje jasna pravila za zabranu geoblokinga, postoje jasna pravila, ta se pravila moraju poštovati, no istovremeno E, mislim da ste promašili srž problema. Svi znamo da kad pitamo potrošače što misle o geoblockingu ili neopravdanom uskrađivanju pristupa na temelju lokacija, prvo što pomisle je natpis na kojem piše ovaj video nije dostupan u vašoj zemlji. I u zadnjim trenucima sam čula da je i određen sadržaj koji se odnosi na autorska prava uklonjen iz ovog paketa. Da, možete reći da ćete se autorskim pravima baviti kroz pravila o autorskim pravilima, no pravima no postoji jako puno um, video zapisa koji recimo nemaju nikakve veze sa autorskim pravima kojim ćete putem onda rješavati te probleme ja ne vidim nikakvog prostora u e, direktivi o audiovizualnim uslugama niti o uh, direktivi o autorskim pravima mislim da nije dovoljno reći samo ovo je problem autorskih prava zato što vrlo često jednostavno prodavač može odlučiti da će ako podijeli tržište zaraditi više novca Stoga i komisija i parlament moraju biti vrlo pažljivi da ne stvore regulatorne praznine čiji će krajnji rezultat biti neopravdano uskraćivanje pristupa na temelju lokacije u cijeloj e, Europi. Hvala vam, a sada u, ime Europe e, nacija i sloboda, gospođa Kapel. Hvala lijepo, gospodine povjerenče Asi Prije otprilike godinu dana e, predočili ste nam strategiju za E, jedinstveno digitalno tržište. E, između ostalog je tu bilo riječi o boljem pristupu tržištu za e, građane i govorilo se o uštedi od 4,7 milijardi eura uštede za naše građane i bilo je riječi o preskupoj dostavi paketa i o tome da će to biti spriječeno i bilo je riječi o zaštiti interesa e, naših e, potrošača i o boljem pristupu digitalnim sadržajima. Ovaj paket koji ste danas predstavili sigurno će dati svoj doprinos e, u tom smislu i poboljšat će situaciju E, međutim, ako e, prodavač i dalje nije obavezan dostavljati na svaku adresu, neki će sigurno biti nezadovoljni, ali e, morat ćemo živjeti s time. Neki nacionalni proračuni će vam sigurno biti zahvalni zbog kvote koju ste uveli od 20 posto za, za video inhalte evropskog porijekla i od tog, mnogi će se zbog toga sigurno veseliti. Hvala. na parola Riječ ima zastupnik Karinš. Gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, u naš, kad smo bili djeca, ako smo htjeli nešto kupili, morali smo otići u dućan, dati novac, dobili smo robu i onda smo se vratili svojoj kući. Tako smo kupovali. Naravno, svijet se umeđu vremenu promijenio, osobito u području tehnološkog razvoja. Danas je često e, slučaj da e, ne odemo fizički u dućan, nego sjednemo za kompjuter i pomoću našeg tableta ili čak e, mobilnog telefona kupujemo u internetu. I gdje sad nastaju problemi? E, oni se javljaju zbog toga što roba više nije u našoj blizini, ona je bilo gdje, negdje u Europi. Čini se da, da nam je tehnologija e, olakšala kupovinu roba, ali mnogi zakoni i pravila postoje koji su zapravo diskriminirajući prema potrošačima jer ovisno o tome gdje je se kupac nalazi, u kojoj zemlji, moraju se uzimati u obzir različiti aspekti kao što su cijene i tako da, različite cijene i tako dalje. Dakle, eh, geoblocking je nešto vrlo važno. Digitalno jedinstveno tržište moramo regulirati tako da funkcionira jednako kao Eh, kada smo eh, robu kupovali odlaskom u dućan. Hvala vam, sada riječ ima gospođa Toja. Danas rast se temelji na dva ključna elementa, na energiji i na elektronskim komunikacijama. Ako želimo biti održivi i želimo biti globalni, moramo to prihvatiti. Zbog toga, gospodine potpredsjedniče, cijenimo vaše pakete o digitalnom jedinstvenom tržištu i sve mjere koje su povezane s ovim paketima, zato što to predstavlja novu strukturu, nova pravila, nova prava u ovom svijetu koji se sada razvija. E, pristup bez prepreka jedinstvenom tržištu će zasigurno donijeti više mogućnosti i to je veliki korak naprijed. Građani i tvrtke, potrošači i operateri mogu sa sobom donijeti u Europsku uniju. Sačuvati svoja prava, prava proizvodnje, prava potrošnje, prava i vrijednosti. Mogla bih, e, dakle, bez ikakvih ograničenja i prepreka. I danas se mala i srednja poduzeća ba, e, boje ovakvih promjena i treba im pomoći da e, upravljaju ovom promjenom. Moraju znati iskoristiti prilike i upravljati rizicama. U parlamentu ćemo posvetiti jako puno pažnje ovom paketu. Ovisit će o e, propisima olakšavanje ovog procesa i smanjivanje rizika za naše poduzetnike. Moramo imati jasno zakonodavstvo i fleksibilno koje će e, dati ljudima pravo na proizvodnju, na potrošnju, ali i na privatnost. To su novi, e, nova prava koja su i individualna i kolektivna. Mi puno govorimo o uslugama, no ne smijemo zaboraviti, ja dolazim iz odbora za industriju, ne smijemo zaboraviti da digitalno e, ulazi u cijeli svijet, uključujući onaj proizvodnje i usluge se miješaju sa vlasništvima tvrtki, ali se miješaju i u samim proizvodnim procesima, u novim poslovnim modelima, u novim odnosima. Razmislite samo o cijeloj e, industriji od točke nula. Bez infrastruktura nećemo nikada moći e, to Nećemo nikada moći razviti širokopojasni pristup internetu, niti e, frekvencije, zato što frekvencije moraju biti usmjerene prema razvoju usluga i telekomunikacije. A osim e, telekomunikacija, infrastruktura, tu je i ljudski faktor i faktor komunikacije. Gospodžo Toja, imate plavi karton, e, želite li odgovoriti? Gospodine Džamboski, izvolite. E, uvaženi gospodin predsjedatelj, uvažena kolega. Hvala vam. Gospodžo Toja, govorili ste o industriji, o potrošačima, Zar ne mislite da je to uloga komisije i da je to ono što smo vidjeli u ovom prijedlogu? Moramo uspostaviti ravnotežu između e, potrošača i poduzetnika i ne podržavati samo jednu od tih strana. Gospođo Toja, izvolite. Ja sam govorila o povezanim mjerama zato što smatram da je djelovanje komisije zapravo ide u istom smjeru kao i sa brojnim drugim mjerama. Imamo komunikaciju o industriji e, sa nultim učinkom, zatim je tu čitav niz e, propisa koji prate nove tehnološke razvoje. Tako da nije sve baš u ovim dokumentima, ali smatram da treba razvijati ove dodatna pravila zato što ja smatram da će se ovaj, ovo tržište da će morati postati integrirano a u to se naravno uključuje i energetika, zato što treba poraditi na njezinovoj održivosti. Hvala vam, a sada riječ ima zastupnica Ford. Hvala vam. Mi u Europi moramo raditi zajedno ako želimo da jedinstveno tržište bude prilagođeno digitalnom dobu. Moramo dobro definirati detalje, ali s druge strane ne želimo stavljati kočnice na digitalno gospodarstvo. Što se tiče geoblokinga, na tradicionalnim tržištima ne prisiljavamo um, trgovce da otvaraju svoje trgovine na svih 28 tržišta. A sada to želimo učiniti i to bi, ja smatram, moglo biti vrlo teško i to posebno za mala poduzeća. Tako da umjesto da dajemo potrošačima više e, mogućnosti, bojim se da, im, da to nećemo učiniti. A što se tiče platforme, drago mi je da nećete donositi nove uredbe, ali pazite, platforme rastu, ali potrošači ih vole. Ja bih voljela vidjeti više platformi i više natjecanja na platformima. promjena odgovornosti posrednika bi, trebala, bi mogla biti e, problematična, posebice kad je reč kod novoosnovanih tvrtki. Potrošači vole raznolikost novih medija, a novi mediji nisu isti kao i tradicionalni mediji i tu razliku moramo jasno znati. Honorevole Kallas. Gospodin Kallas, izvolite. Gospođa Kallas, izvolite. Hvala. Thomas Edison je rekao da Postoji način da se stvari bolje obave, pronađite ga i mislim da je to nešto što dobro sažima samu bit e, digitalnog e, svačanja svijeta. Učiniti stvari bolje i pronaći rješenja za postojeće probleme, poboljšati okruženje i povećati mobilnost. Cijela svrha strategije o jedinstvenom digitalnom tržištu je zapravo rušenje prepreka. Prepreka koje vrlo često stvara neažurirano zakonodavstvo ili praksa. Modernizacija relevantnog zakonodavstva bit će od ključne važnosti kako bi Europa zaista bila inovativna snaga za sljedeći val inovacije. Kada govorimo o blokiranju pristupa na temelju lokacije, želim reći dvije stvari. Prvo, mislim da moramo ambiciozno rješavati probleme, razloge zbog kojih kompanije e, blokiraju pristup na temelju lokacije. S druge strane moramo se usredotočiti na potrošača, na plaćanje PDV-a i na pitanje autorskih prava. Tako dugo dok postoji blokiranje pristupa na temelju lokacije, nastavit će se i ovi problemi. Poanta je dobiti poduzeća da što više prodaju online, a ne ih uplašiti. To je ono što trebamo učiniti. Druga stvar tiče se usluga vezanih uz promet. Ne slažem se sa argumentom da bi one trebale biti predmetom izuzeća ovog prijedloga. Te internetske stranice vrlo često koriste svi europljani i vrlo često također dolazi do diskriminacije potrošača temeljem IP adrese, odnosno lokacije na kojoj se nalaze. Mnogo je još prostora za poboljšanje, a strategija jedinstvenog digitalnog tržišta e, upravo se odnosi na rušenje prepreka i u tom smjeru treba dalje raditi. Hvala. Hvala lijepa. A sada s gospođa Lopez Bermeho. Hvala lijepa. Većina europskih građana su i radnici i potrošači. I nemojmo zaboraviti da da biste mogli kupovati stvari morate imati pristojan dohodak. I upravo zato ova strategija jedinstvenog digitalnog tržišta povezana je sa e, čitavim rasponom drugih područja. Jasan je primjerice link između ovoga i industrije pakiranja proizvoda možemo vidjeti da je fragmentiranje dovelo, dovelo negativnog učinka na to područje kao i na poštanske usluge. Danas postoje čitav niz elemenata koji dalje idu u sličnom smjeru, a to je u potpunosti neopravdano. Ono što zapravo mene smeta jest da se digitalne platforme i dalje tretira kao nešto što uvijek nudi nove usluge, ali činjenica je zapravo da se radi o starim uslugama u novome obliku, novome formatu i možemo vidjeti da je slična stvar i s Uberom, a to se proteže također i na hotelsku industriju i telekomunikacije poštanske usluge. Moramo paziti da digitalne usluge funkcioniraju na isti način unutar istoga pravnog e, okvira kao i tradicionalne usluge i industrije. To je ono što želimo dobiti od komisije. Hvala lijepa. Gospodin Rejmon, izvolite. Gospodine povjereniče, ja podržavam ovo što je rekla kolegica koja prije mene govorila. U redu je napraviti strategiju za digitalno jedinstveno tržište, ali potrebno nam je digitalno društvo, a to mi u ovom vašem prijedlogu malo nedostaje. Ja sam upravo razgovarao sa novinarima, eh, sa studentima eh, novinarstva koji su mi govorili o svojim problemima. Jedan od najvećih problema koji su oni naveli je nedostatak europskog javnog mjenja. E, ovo što želimo ukinuti geoblokiranje za igre, ali ne za videofilmove, e, pokazuje da je ovaj paket manjkav. Čak i vijesti koje bi doprinjele tome da nastane javna rasprava e, na razini cijele Europe e, neće biti e, moguće jednako pratiti za sve naše građane. Vi niste samo povjerenik za digitalno gospodarstvo, nego za digitalno E, tržište i društvo 500 e, milijuna europskih građana nisu samo potrošači nego i građani i trebamo ih promatrati kao sudionike u demokratskim procesima i mislim da u tom smislu ovaj paket e, je manjkav. Zastupnik, e, zastupniče Reman, imate plavi karton. Želite li odgovoriti na pitanje? Da. U tom slučaju, gospođo Jakonsari, izvolite. E, e, s velikim sam interesom pratila ovo izlaganje. I jasno se pokazuje da ovaj predmet ne počiva samo na tehnologiji. Zato me zanima sljedeće. Jeste li razmišljali o načinu na koji demokracija, pravedno tržišno natjecanje mogu biti poboljšani temeljem tehničkih algoritama koji su također sastavnim dijelom elektroničkog poslovanja? Čujem li se? Da li mikro funkcionira? Da. E, na ovo pitanje je teško odgovoriti. Pokušao sam objasniti da e, kriterij za e, geoblokiranje mora biti to da ne da se postiže maksimalni profit za poduzeća, dakle komercionalni kriteriji nego da želimo e, zapravo omogućiti e, pristup e, svim uslugama u internetu što širim slovima društva. Dakle, da li želimo više komunikacije za naše građane ili što više profita za naša poduzeća. To su dvije različite stvari i mi u parlamentu i trebali bi se odlučiti za više komunikacije za naše građane i građanke. Gospodine Schaffhauser, gospodine povjereniče, još jednom govorite uglavnom o otvaranju tržišta bezgraničnom otvaranju koje će još više Europu i države članice staviti pod tuđu dominaciju. Nemate strategije suvereniteta, europskog suvereniteta naspram stranih tehnologija koje dominiraju vaše jedinstveno tržište, stoga će zapravo još više podastrijeti na raspolaganje europsko tržište Google, Facebooku i ostalim američkim poduzećima koje rade za Amerikance, a protiv naših e, poduzeća ali mi smo 1990. Eh, godine obećali napredak, pionirsku poziciju putem Alcatela i ostalih njemačkih kompanija. Morali smo, međutim, prekinuti takozvani europski monopol zbog pravila o tržišnom natjecanju koje ste vi stavili u prvi plan. Na taj način Europa više ne može konkurirati američkim i kineskim eh, kompanijama zato što zapravo nemamo zaštite za europsko tržište koja bi bila slična zaštiti nacionalnih tržišta prije Europske unije i zajedničkih pravila o tržištim natjecanjima. Može li se takva Europa oduprijeti izazovima? Ne može. Danas predlažete europski oblak, ali tko će paziti da europski građani zaista mogu vjerovati da su njihovi podaci zaštićeni? vi ćete svakako dati mogućnost upravljanja tim europskim oblakom stranim kompanijama. Želite jedinstveno digitalno tržište bez prave strategije i ponovno želite od europskih lidera napraviti europske e, svjetske lidere, ali prvenstveno trebate učiniti sve što je u vašoj moći da zaštitite europske građane i europska poduzeća kao što su to učinile Rusija i Kina. Europska komisija nema ambicija jer nema nit granica ni suvereniteta i u ime tržišnog natjecanja zapravo uništava europsko gospodarstvo i one države članice koje imaju takvu ambiciju, tu prvenstveno mislim na Francusku i Njemačku. Vrijeme je da se izađe, vrijeme je da se Europa prepusti drugim institucijama. Gospodin Schaffhauser, plavi karton za vas. Jeste li spremni odgovoriti na pitanje? E, gospodin Hökmark. Hvala. Slušao sam vaše izlaganje gdje zapravo pozdravljate ruski protekcionizam i rusko gospodarstvo. Kao što dobro znamo, rusko gospodarstvo je u opadanju, zato što zapravo nedostaje tržišnog natjecanja, vladavine prava i stvarnih tržišnih aspiracija. Možete li nam reći e, kako vi vidite e, razvoj prosperiteta i dobrobiti u Rusiji? Možete li nam molim vas reći više o protekcionističkom bezobraznom, e, rigidnom tržištu u Rusiji kojem svjedočimo svaki dan i recite kakav je prosperitet ruskih građana. On pada iz godine u godinu, a to je model koji vi zastupate, to je sramota. Izvolite. Uvaženi kolega, dobit ćete prvu nagradu u karikaturizaciji mojih argumenata. Što sam ja rekao? Rekao sam tržište poput kineskog uspjelo se očuvati od dominacije SAD-a, u tehnološkom smislu zahvaljujući zaštiti tog tržišta. Rekao sam također da, e, iako ne mislim da je Rusija jedan glavni i najbolji primjer, da je Rusija suverena država koja ima model suvereniteta i kojoj je stalo do toga da zadrži zaštitu e, ključne te temeljne tehnologije koja je nužna za održavanje industrije i njezinoga suvereniteta. Mi u Europi to nemamo i meni je zbog toga žao Europe. E, a, I htio bih vas izvijestiti o jednoj dobroj vijesti.